to biti e, zapisano u zapisniku ovog e, zasjedanja. Sada dolazimo do izmjena, odnosno do e, usvajanja plana rada. Nisam dobio nikakve zahtjeve što se tiče današnjeg dana. Što se tiče utorka, bilo je predviđeno da sutra razgovaramo o izvješću gospodina Igora Šoltesa vezano za imenovanje člana revizorskog suda i tome bi trebali sutra glasati. Međutim, to moramo odgoditi i stoga e, ne će moći doći do tog e, glasanja kada govorimo e, o, o, roku od dva mjeseca vezano uz poslovnik, trebamo reći da će on time biti produžen, dakle vezano uz pravilo 121 stavak 3. GUE su zatražili dakle e, e, isto tako i socijaldemokrate, ali Guje prije toga e, da imamo razgovore vezano uz događaje u Poljskoj i njihovog utjecaja na temeljna prava, vezano isto tako i uz povelju E, i ta rasprava bi trebala završiti e, sa jednom rezolucijom i trebalo bi glasati o tome u e, srijedu. I tu je gospođa Spinelli molila za riječ. Izvolite. Kao što je već odlučeno na konferenciji predsjednika, ja tražim imamo kluba zastupnika da se u utorak ponovno raspravlja o drugoj rezoluciji o situaciji u Poljskoj. Komisija je već izrazila zabrinutost radi situacije vezane sa za pravnu državu u toj zemlji kao i Venecijanska komisija. Sada se u toj zemlji usvajaju novi zakoni o medijima, o abortusu, o mnogim drugim temama i e, predlaže se sada da se raspravlja o drugoj rezoluciji. Vjerujem da će ovaj parlament shvatiti da u ovoj fazi nakon Brexita da demokraciju, da je to naš prvi zadatak, trebamo braniti unutar Europske unije i to sva njezina tri stupa kao što su pravna država, razdvajanje e, pojedinih grana vlasti i e, pravo, univerzalno plavo glasa svi koji su potpisali temeljne ugovore Europske unije, naročito članke drugi i 6. moraju se njih pridržavati. Države poput Poljske, e, zatim Mađarska ili pak na predsjedničkim izborima u Austriji, oni koje dakle ne e, slažu s time trebali bismo ponovno razgovarati o svim strukturama Europske unije. Gospodin Guerrero. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Na početku ove godine 19.1 smo imali raspravu u ovom domu vezanu u situaciju u Poljskoj i tu je bio nazočan, e, odnosno nazočna poljska premijerka i veliki broj zastupnika u parlamentu je izrazio svoju zabrinutost e, s obzirom na neke izmjene vezano uz e, ustav u Poljskoj i mnogi su smatrali da to nije u skladu sa temeljnim slobodama i vrijednostima Europske unije i zamolili smo Europsku komisiju e, da započne jedan dijalog sa poljskom vladom kako bi došli do jednog dogovora kako bismo osigurali da oni ispunjavaju ta pravila i standarde. prošli mjesec komisija usvojila jedno mišljenje gdje izražava svoju zabrinutost zbog neriješenih pitanja vezano uz imenovanje e, sudaca na Ustavnom sudu Mm, to je nešto što još treba riješiti. To su isto tako pitanja koja su vezana uz Ustavni sud i ovlasti koje ima e, i još neka druga pitanja e, kojima se taj kojima se odbor bavi. I e, mislim da je to dostatan razlog da mi procjenimo situaciju sada nakon šest mjeseci i zamolimo komisiju da iznese izvješće vezano uz trenutnu situaciju. A kada govorimo o odboru Libe, E, smo isto tako razgovarali prijednog za rezoluciju koji je usvojio čitav niz kluba zastupnika, uključujući neke koji na konferenciji predsjednika nisu htjeli da se ovo stavi na dnevni red. Dakle, čisto kako bih sažao stajalište mene mog kluba zastupnika je da bismo željeli da se to uključi e, u utorak u naš e, plan rada. Mm, Imamo i kolegu koji želi govoriti protiv ovog zahtjeva. Hvala lijepa. Dragi zastupnici, iznenađuje me ovaj prijedlog rezolucije kao i njezina motivacije jer je prošlog tjedna konferencija predsjednika odlučila da ne potvrdi ovu raspravu. A e, vi ste za to čuli. U Poljskoj se ne događa ništa zabrinjavajuće, ništa što bi moglo opravdati kasniju raspravu o situaciju u o situaciji u Poljskoj, jer ta se rasprava održala prije otprilike mjeseci i po ili dva. Mislim da se ovdje radi o tome da se nasilno nešto želi postići, a Poljaci, a i mnogi drugi smatraju da se radi o miješanju u unutrašnje pitanje nedemokratske demokratske države. Sve to će zapravo imati kontraproduktivan učinak. Osobno smatram da bismo trebali saslušati ono što je rekao potpredsjednik Timmermans. On je rekao da će se situacija u Poljskoj riješiti jer e, se trenutno vodi e, rasprava i diskusija između Europske komisije i poljske vlade. Smatram da ovakva vrsta rasprave i e, takva vrsta prijedloga rezolucije, naročito u ovom kontekstu nakon Brexita se ne bi dobro shvatili i shvatili bi se kao da se radi o miješanju unutrašnje pitanja koju vrši Europski parlament. U ovoj situaciji i nakon čega onoga što se dogodilo u Velikoj Britaniji, e, mislim da nije u redu da se važna država članica ovako osuđuje. Hvala. A vi ste se javili vezano uz e, poslovnik čisto kako bih iznio jedan prijedlog jer mislim da je prejednostavno reći, dakle, evo sad zbog Brexita ne možemo početi razgovarati o Poljskoj, pa to znači da onda možemo ići doma, ne možemo ničemu više razgovarati. Uistinu je nužno razgovarati o Poljskoj i, dakle, kada govorimo o tom postupku komisije, mm, oni se nalaze usred tog cjelokupnog postupka i moj predlog, i ja sam rekao isto svojim e, kolegama i kolegama iz GUI i zelenih, i, i da danas odlučimo da to bude na dnevnom redu u rujnu, onda će komisija do tada završiti sa svojim poslom. E, mi smo već usvojili jednu rezoluciju, dakle idemo sada odlučiti da će to biti na dnevnom redu u rujnu. I onda sam e, uistinu siguran da nećemo ništa učiniti u žurbi i da će se isto tako čuti i e, glas u Poljskoj i iz Poljske. Gospodine Ferhofstadt, to je naravno opet jedan daljnji zahtjev. Ne, što se tiče poslovnika nije to baš tako jednostavno, jer kad govorimo o poslovniku i u rujnu, prvo imamo određeni nacrt koji se treba utvrditi u konferenciji predsjednika, dakle vaše zahtjev bismo morali sada nekako preimenovati je da vi tražite od eh, plenarne sjednice mm, da konferencija predsjednika u eh, četvrtak eh, usvoji, dakle tijekom svog sastanka, ovo za sjednicu u rujnu. Prvo sad pitam, da li da prvo sada glasamo prijedlog gospodina Ferhofštata, ako bi to bilo tako, onda bismo mogli sada o tome glasati ili ustrajete na tome gospođo Spinevi da prvo glasamo o vašem zahtjevu jer mislim da je ovo dobar kompromis što iznio gospodin Feherovšta s kojim bismo mogli živjeti, tako reći. Ali evo moram prvo sada vas pitati. Iba, iba Želimo da se sada glasa o našem zahtjevu. Dobro, ispričavam se. Moramo prvo glasati e, o zahtjevu gospođe Spinelli koji je pravovremeno e, dakle, podnesen i ja tu nemam nikakav drugi izbor nego moramo to tako učiniti. <laughs> gospođo Ferhofšat, ali ispričavam se, ne, naravno, gospođo Harms. Mislim da se nalazimo u jednoj dosta teškoj situaciji kada govorimo o ovom glasovanju. Moje iskustvo vezano uz moja posljednja dva posjeta Poljskoj gdje sam razgovarala sa vrlo različitim skupinama na učilištima, sa zastupnicima, s konzervativcima, s progresivnima u stanju te zemlje. Moj dojem je bio da naravno tu postoji vrlo velik interes E, kako će se o tome raspraviti unutar Europskog parlamenta. Ali tu je jedan daljnji interes koji je vrlo važan, pogotovo među onima koji su proeuropski orijentirani u Poljskoj. Dakle, to u stvari uopće ne postoji, da se sada Europski parlament e, posvađa oko toga kada ćemo o čemu glasati. I kada govorim o tim prodemokratskim, proeuropskim snagama u Poljskoj, gdje imam osjećaj da su oni upravo bore za Europu, za slobodu, za temeljna prava, gdje oni to e, ponovno osvajaju i budući da smatram da je podrška njima tako važna, mislim da na ovom mjestu, u ovom domu bi trebali e, biti ujedinjeni. Znam da to vas vaš neće uvjeriti, pogotovo gledam ovdje gospodina Webera i njegov klub zastupnika. I mislim da ako bismo se mogli dogovoriti oko rujna ili za rujan, da bi to za nas i za Europu i na Poljskoj bilo vrlo dobro. Dobro, gospodine Weber. Gospodine predsjedniče, drage kolegice i kolege, ono što nas je učinilo tako snažnim tijekom proteklih tjedana vezano uz e, ovu temu je upravo odluka koju smo mi donijeli, dakle tu se zahvaljujem svojim kolegama i kolegicama iz kluba zastupnika i ako i dalje budemo ovako stručni i ako prvo pustimo da komisija obavi svoj posao, a onda u rujnu kroz, donesemo jednu zajedničku jasnu odluku, onda onima koji se bore za Poljsku i za vladavinu e, prava. Mislim da bi to uistinu bilo dobro, stoga uistinu podržavam prijedlog e, Gifer Hofšteta. Dobro. Ali pitao sam gospođu Spinelli, ona je dalje ustraje na tome da se glasa o njenom e, zahtjevu i to poimenično, stoga jednostavno nemam drugog izbora, već moram vas zamoliti da prvo glasamo o e, dakle zahtjevu Jedinjene ljevice dakle da to prebacimo na utorak. Dakle tko je otvaram glasanje. Otvaram glasanje, otvoreno glasanje. Da li su svi glasali? Der Abstimmung Zatvaram glasanje. To je odbijeno. Onda imam zahtjev gospodina Ferhoštata koji preporučuje za konferenciju e, predsjednika da u četvrtak stave na dnevni red ovu temu za rujan. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? To je onda usvojeno. Ne, ne, to je vrlo jasno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 Dobro. Sada prelazimo na srijedu. E, socijaldemokrati su podnijeli zahtjev vezano uz e, izjavu potpredsjednici komisije u pogledu nove inicijative povezano e, sa e, Bliskim istokom i, mirovnim procesom da se to prebaci dakle na popodne Gospodin Guerrero Zalom želi to obrazložiti, on prvi ima riječ. Gracias. Gracias muchas, señor Hvala. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Moj klub smatra da je došlo do određenih događaja glede pregovora, mirovinskih pregovora na Bliskom istoku. Imali smo i francuski predlog i smatramo da bi bilo dobro da visoka predstavnica da izjavu o situaciji u kojoj se nalazimo. Isto tako, za vrijeme prethodnog zasjedanja parlament je imao priliku čuti i predstavnika Izraela i e, Palestine, te smatram da sada možemo svi surađivati kako bi došli do Hvala lijepa. Hvala netko govoriti za ovaj zahtjev? Gospodin Skiliotos. Hvala gospodine predsjedavajući. Da, sasvim je točno da je ova situacija na Bliskom istoku sada u jednoj kritičnoj fazi. Izraelski predsjednik i palestinski predsjednik su došli ovdje u Europski parlament. Mislim da bi bilo dobro organizirati raspravu i čuti koje je stavište komisije, jer mi moramo ubrzati ovaj postupak postizanja mira jer inače nikada nećemo zaustaviti okupiranje Palestine, nikada nećemo imati stvarnu palestinsku državu. Situacija će i dalje biti teška. Mi smatramo u ime kluba zastupnika GUE NGL da trebamo poduprijeti ovaj prijedlog SND-a. Hvala. Želi li netko govoriti protiv zahtjeva? Ne, dobro. Onda dignite ruku svi koji ste za ovaj zahtjev. Tko je protiv? Tko je suzdržan? To ćemo morati provjeriti. Otvaram glasanje. Die Abstimmung ist geschlossen. Otvaram glasanje. Usvojeni zahtjev. Onda ćemo skladi skladu s time izmijeniti dnevni red. I kao druga točka, popodne u srijedu, ćemo imati upravo navedeno ovu točku, dakle nove inicijative povezane sa e, mirovnim procesom na Bliskom istoku. Dakle, EPP e je zatražio razgovor Bahreinu da se to nadomjesti sa jednim e, raspravom o terorističkim napadima u Bangladešu. Oni su to povukli, ali Moram to ipak dati na glasanje. Ako bi netko, neko drugi preuzeo tu inicijativu, on čini mi se to nije slučaj, onda je i to obavljeno. Time je onda utvrđen plan rada. Dobro. Sada dolazimo do izvješća gospođe Gardini i ograničenja emisija za izvancestovne pokretne strojeve. Riječ ima prvo kolegica Gardini.